Okay, colleagues, we did give people a bit more. Dobro, kolege, dali smo dosta vremena da se dođe na vrijeme, s obzirom da je ranije, raniji sastanak. Rečeno mi je da bi utorkom i srijedom ovo pomoglo postati normalno vrijeme početka sastanka, dakle treba primiti na znanje. Evo ja sam bila iznenađena, imala sam eh, kanadskog veleposlanika za ručak, tako da sam morala se snalaziti. Dakle, kolege, prelazimo na točku dnevnog reda 14. Tu se radi o izvješću našeg izaslanstva u odbor, u ECOSOC, dakle, odbor za razvoj na političkom forumu na viskoj razini gospodarskog i socijalnog vijeća UN-a, koji je održan u srpnju u Yorku. Tada smo imali delegaciju koju sam ja vodila, dakle, prvi dio izvješća ću predstaviti. biti, evo, ovdje imamo dva člana izaslanstva tako da možemo podnijeti izvješće o tome što smo napravili, a i tako što ćemo dalje raditi o SDG-im. Dakle, ja sam bila Niš Deva, Bogdan Deva, Analiza i David i Hautala. Dakle, o čem se tu radi? Svake godine UN država forum na viskoj političkoj razini i to će biti od, u buduće svake godine u srpnju i tu se treba napraviti pregled situacije kako stvari napreduju o ciljevima održivog razvoja. Dakle, tu su dva dijela. Prvi je tematski gdje se predstavnici država sastaju i naprave reviziju po, po temama ostvarenog napretka, a drugi dio je dakle, pregled njihove e, Dakle, prva tema je bila siromaštvo, druga nula gladi, rodna pitanja, zatim e, decentan rad, dobro, ja ih ne znam sve napametno, ovdje tumačim svoje, svoje vlastite bilješke, 14. E, oceani, razina mora i svake godine ćemo se baviti 17. temom, a to je partnerstvo, a tu se, tu se nalaze novci. Dakle, tu se radi o tome da li ćemo primijeniti agendu iz sa Bebe. Dakle, kako to funkcionira? Imamo dva tjedna sastanaka. Prvi tjedan je tematski dio i mi smo tu bili tada, ali nismo bili tu drugi tjedan kada se radilo o bilateralnim ponošenjima izvještaja o svake od zemalja, o tome kako su oni napredovali 43 zemlje predstavljaju svoje izvješća, među kojima i 10 zemalja EU, Belgija, Cipar, Češka republika, Danska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija i Švedska. Dakle, to je 10 zemalja Europske unije ove godine. U prethodne godine imali smo Estoniju, Francusku, Njemačku i Finsku koje su podnosili izvješća. Do sada pola država članica Europske unije podnijelo je izvješće pred ujedinim narodima o provedbi ciljeva održivog razvoja. Ono što je razočaravajuće sa ovim godišnjim izvješćima jest što su neke države članice inzistirale i fokusirale se na određene ciljeve kako bi na tome e, se samo time bavile, a mi smo baš to htjeli prokazati, to nismo htjeli da se dogodi i nije bilo dosljednosti između jednih i drugih izvještaja. Države članice podnose izvještaje onako kako se njima to hoće, a nema nikakav obrazac koji bi trebalo slijediti. Dakle, mislim da bismo trebali to e, time se pozabaviti za ubuduće. Evo, tu su predstavnici komisije, dakle, oni bi se mogli pozabaviti time. Evo, ja ne znam, u, ja sam u razvoju za formalni razvoj, ali ne znam da li se tu govorilo o tome kako države članice trebaju podnositi izvješća na ovom viskom političkom forumu. Možda bi se tome trebalo, to trebalo uključiti u raspravu i bolje koordinirati stvari. Naime, ako imamo iz naših vlastitih država članica izvješća koja se mogu porediti ali koje je teško porediti, ne možemo znati kako su stvari napredovali. Zatim bilo je više sastanaka na niskoj razini, imali smo novog e, Akima Steinera, novog načelnika e, programa za razvoj njih naroda, zatim novog zamjenika UN, glavnog tajnika UN-a, Mina Mohamed, koji je ranije radio na klimatskim promjenama, odnosno ciljima državnog razvoja. zadužen za razvoj e, novi sustav UN-a i reform, kao što znate, Antonio Gutierrez e, rekao je da će biti velikih promjena u sustavu UN-a i instrumentima, dakle Amina Muhamed e, bavi se nadzorom toga svega. Mislim da smo imali i sa Hakimom Steinerom i Aminom Muhamed odlične sastanke. Ona se osobito doista bavila prvenstveno time da se stvari pokrenu i riješe ovako konkretno, praktično. I tražila je da surađujemo sa nacionalnim parlamentima i nacionalnim parlamentima drugih država. Rekla dakle, je to jako važno da si prisvo, političar prisvoje sve te ciljeve i prisvoje si realizaciju ostvarenja tih ciljeva. Ja mislim da je to jedna od jako važnih mjera o kojima smo ovdje trebali razmisliti kako napredovati na toj razini, kako napredovati sa ostvarenjem ciljeva. Spomenula je i Tahiti kao jedan primjer zemalja s kojima bi se moglo raditi i e, isto tako Niger, to je njena mačna na država, ovdje imamo evo, zastupnice iz e, Nigeri. Sastali smo izvršnog, se s izvršnom ravnateljicom e, Forma za stanovništvo izaslanstvo UN-a Natalija Malnen, ona je govorila o um, dakle intervenciji predsjednika Trumpa o šutnje koje je nametnuo predsjednik Trump i dakle tu su predstavljene neke inicijative kako pomoći ženama. Imali smo sastanak s potpredsjednikom Svjetske banke Mamudom Muhildinom i predstavnikom, predstavnicom eh, UN-a za svjetske migracije, Luis Harbor. I ona se baviti novim UN-ovim kompaktom o migraciji. Ona je bivša odvjetnica za ljudska prava. Mislim da, se, da je bila tužiteljica i u bivšoj Jugoslaviji, doista impresivna žena i govorila je o migracijskim problemima, ona je kanadžanka i rekla je kako su u Kanadi se puno više točno na to kako e, pravnim putem e, se pozabaviti tim pitanjem. Mislim da puno toga možemo naučiti iz primjera drugih zemalja. No, trebamo vidjeti kako će taj e, un program funkcionirati. Kolege su tu, neću govoriti o njih. Znam da je jedno zasjedanje, jedna sjednica bila jako zanimljiva i bilo bi dosta korisno za naš odbor da vidimo kako naše vlasti matične države funkcioniraju i koliko su uspješne glede e, ostvarenja ovih ciljeva. To je zatim zaklad Bertelsmann, Bertelsmann i mreža održivim e, rješenjima. E, I oni su dali svoje izvješća o tome kako se napreduje na konkretnim ciljevima. Možda bismo ih mogli pozvati na jedan od naših sastanaka. Zatim tu, tu je i sasnak u 11. mjesecu s nacionalnim parlamentima kada pozivamo odbore za međunarodni razvoj iz e, raznih europskih parlamenta. Možda bi bilo zanimljivo i za njih čuti kako se stvar e, mogu porediti. Jer ove ciljeve održivog razvoja nećemo ostvariti ako ne budemo vršili pritisak na matične zemlje, odnosno e, i sve parlamente i sve europske institucije. Dakle, imali smo sastanak i s Concordom, e, vladnom organizacijom i želim e, da u zapisnik uđe da se zahvaljujem e, europskoj delegaciji u Yorku, koja je izvrsna i doista nam je jako pomogla osobito Catherine, čije sam prezme zaboravila, ali bila doista velike pomoći. Catherine Ash. Dakle, ona i Kristijan su nam doista pomogli i veleposlanik i naša osoblje i komisija na terenu. Dakle, hvala svima, doista. Sada ću predati riječi. Mislim da bi bilo korisno sada vidjeti kako nadzirati razvoj e, ciljeva održivog razvoja. O tome trebamo raspraviti jer Sljedeće godine politički forum na viskoj razini ponovno se sastaje. 2019. u srpnju Europska unija e, će podnositi izvješće u svojstvu Europske unije. to je dosta problematičan termin za Europsku uniju, pošto će to biti odmah nakon izbora, dakle sad se obraćam onima koji će biti tu nakon izbora, to je tajništvo, to treba, tu će treba doista dobro uskladiti rad u srpnju 2019. godine imat ćete jako malo vremena, ne znam kako će to uopće biti moguće izvesti, ali to će biti jako važna delegacija, jer će to biti prvi put kada će Europska unija podnositi izvješće o unutarnjim i vanjskim aspektima ciljeva održivog razvoja. Dakle, ne znam kako se to može praktično e, napraviti. Morat ćemo vjerojatno tražiti da se delegacija odmah osnuje, ali to će biti tjedan e, nakon osnivanja novih odbora, tako da ćete imati predsjednika odbora Ne znam kako će se to napraviti, ali morat će ovaj odbor raditi na pripremi toga svega u svakom slučaju. Dobro, evo vidim nekolicinu kolega koji je tu. Ko želi početi? Bogdan, izvoli. Hvala, hvala predsjednice. Evo ja naravno želim zahvaliti osobi koja je organiziralo ovaj fantastičan posjet New Yorku. Mislim da je bilo važno nazočiti biti u svojstvu predstavnika Europskog parlamenta na tom sastanku na iskoj razini. Vjerujem da je da smo bili uspješni u prenošenju naših prioriteta i stavova. Dakle, vi ste rekli sve što je trebalo reći, ja neću ponavljati ono što ste već rekli, ali novi glavni tajnik UN-a želi provesti promjene koje će održavati promjene do kojih je došlo na svjetskoj razini i drago mi je da je do pitanja razvoja na vrhu popisa prioriteta UN-a. Naravno nas se doživljava kao predvoditelji ovoj novoj arhitekturi. Pitanja o kojima se raspravljamo u Yorku ista su kao i ona o kojima raspravljamo ovdje na našem odboru. Dakle, učinkovita provedba ovih eh, cilja održivog razvoja mir, sigurnost, migracije, rodna pitanja. Dakle, taj sastanak koji smo imali sa gospođom Harbor, to bi je jako važan susret, e, tim prije što se odražava doista ono što će se događati u buduće sa migracijama. I tu su i brojni globalni izazovi o koji se moramo koordinirati sa svim partnerima. Naravno, ono što, za što smo se zalagali s Norbertom i ostali, a to je da treba insistirati na e, realizaciju ovoga svega. Dakle, ja se nadam da je ovo odgađanje uvjerilo komisiju da nam brzo predstavi konkretan plan provedbe e, ciljeva održivog razvoja. Kao što ste rekli, ponekad je problem sa pokazateljima i o tome bismo trebali razgovarati na europskoj razini doista je važno pojačati nadzor i mogućnost e, izvještavanja o napretku. Evo, dakle, za kraj e, Sarnom smo bili na jednom važnom sastanku o provedbi cilja održivog razvoja, ali e, međunarodni učak preljevanja je bio jako važan na međunarodnoj razini i sad e, imali smo sastanak sa predsjednicima Svetog Martina i vidjeli smo zašto i kako su tako divni krajevi ovog svijeta uništeni i njihov um, razvoj je onemogućen. Dakle, evo, hvala još jednom e, na, svemu. Hvala, Anliz. Evo, ja želim dodati još par stvari koje nisu još rečene. Slažem se s onim što su kolege do sad spomenuli za nas je ovo bilo je jako zanimljivo imati europsko zasjedanje unutar UN-a koji su vodile Danska i Estonija o opskrbi tekstilnim sirovinama i oni su na konkretnom slučaju ukazali u kojoj mjeri i kako ciljeve državog razvoja imaju ulogu na to sve. Ja želim reći da komisija i dalje radi na tekstu glavne inicijative. Dakle, bilo je tu dobrih primjera iz Estonije i Danske kako se baviti time. Oni su imali neke, neke pokazne slučajeve i vidjeli smo kako oni i njihove vlasti okupljaju sredionike na poslovnom sektoru, a to me podsjeća i na druge stvari koje sam čuo i tamo je bio taj business forum i poslovna zajednica je bila zainteresiranija više nego ikad na, za teme ciljeva državog razvoja. Dakle, sve zemlje nisu htjeli, koje su htjele govoriti o ovim ciljima državog razvoja, nisu mogli doći do riječi, to je bio dobar znak za UN i to prerasta u poslovne prilike, dakle to je jako dobro bilo. Evo, želim biti konkretan, Njemački neka krovna kemijska organizacija VCI imat će u prosincu e, prezentaciju u Europskom parlamentu o lancu opskrbe i e, cilju cilj održivog razvoja broj 3 bit će uključen u te rasprave. Osim toga, kao što ste rekli, 21. E, studenog imat ćemo sastanak s nacionalnim parlamentima i međuparlamentarni susret, dakle, i tu se tu je organizirana svojevrsna oluja misli u SDG Watchu i druge još neke organizacije se bave time, tim pitanjima kako se upravlja ciljima državog razvoja na nacionalnoj razini. Osim toga mislim da je to što smo imali Bertelsmann, e, dakle, sastanak s njima, njihovo izlaganje, da se vidi koji, koje su mehanizme na nacionalnoj razini e, provodili. I ovdje sam pozvati na komisiju. Timerman, Federica Mogherini i Neven Mimica bili su na prvom sastanku 2015. u Njorku. Rekli su da će to biti jako važna stvar i da će to biti njihov projekt ali Timmermans mi nije odgovorio kada sam postavio pitanje na našu strategiju o ciljima državog razvoja. Dakle, moramo doista se izravno obratiti komisiji i, i inzistirati na tome da nam daju što prije odgovore i da nam objasne što planiraju, jer tu, je, tu su jako važne stvari kao što je fenomen kružnog gospodarstva, koji su jako, jako važni, ali moramo e, to protumačiti i kroz prizmu napredovanja unutar razvoja, raz, ciljeva drugog razvoja. Zatim tu je provedba idućeg eh, proračunskog proračuna. Zatim imamo i screening eh, o tome kako se ispunjavaju ciljevi državnog razvoja. Nadam se, dakle, to, time se bavi odbor za proračune, moramo vidjeti kako to napreduje i s drugim odborima. Zatim eh, trebamo biti jači i oštri u sljedećem, u sljedećem eh, višegodišnjem financijskom okviru. Ciljevi održivog razvoja moraju biti uključeni u sljedeće višegodišnji, eh, sljedeći višegodišnji financijski okvir. Ako to napravimo, onda stvar propada. Ali možda bi bila dobra strategija reći komisiji da je višegodišnji finanski eh, financijsko razdoblje okviru koji se mora uključiti cilju državog razvoja, tako da nam on predstavi svoju strategiju kako, i objasni kako želi raditi na tome. Osim toga, treba pozvati sve klube zastupnika da moramo napraviti strategiju, izraditi strategiju o ciljima državog razvoja. Evo, ima sve više dokumenta, imali smo i Afrički tjedan gdje su cilju državog razvoja bili uključeni kao takvi a zatim želim se osvrnuti na sam New York. GIZ, njemačka organizacija koji imaju međunarodni program gdje se radi screening onoga što je rečeno na konferenciji i koji su stavovi. Dakle, treba, trebalo bi se osvrnuti i na njihovo izvješće koje je već objavljeno i u njihovom tumačenju onoga što je rečeno napravljeno na toj konferenciji, jer kada smo pitali i europske delegacije, nitko me, još nije palo na pamet niti napraviti sažetak onoga što je rečeno. Dakle, mislim da bismo trebali taj gizov e, instrument, odnosno izvješće, e, analizirati. Ljudi u Njujorku su bili od nevjerojatne pomoći, imali smo brojne dobre sastanke s njima, sastanak s predstavnicima Svjetske banke bio jako zanimljiv. Dakle, trebali smo insistirati na tome da na sljedećem e, sastanku u New Yorku Europska komisija bude prisutna. Bila, bila je već sada prisutna, ali bilo bi dobro da se možemo pripremati za sljedeći sastanak, e, odnosno onaj koji će biti organiziran 2020. Gerens, Charles. Hvala Arni, sada Charles Gerens ima riječ. Oui, merci madame la présidente. Moi je suis... Euh, Hvala predsjednice. E, ja sam stvarno krajnje zabrinut sporošću koja odlikuje način na koji se ciljevi održivog razvoja e, ostvaruju, odnosno reali. Htio bih da komisija koja je nazočna na svim našim sastancima podnese izvješće o trenutnom stanju stvari e, glede pitanja na koji način ona i države članice mogu i namjeravaju ispuniti ove ciljeve održivog razvoja. Druga točka, Povezane s prvom, koje su primjenjive metodologije za mjerenje napora, uloženog truda i progred, e, napretka? Da li je to nešto što je specifično Europskoj uniji ili ćemo ići po državama članicama, da li trebamo napraviti dijagnozu za svaku država članica ili ćemo naglasiti elemente koji su u koji napreduju najsporije, dakle kako ćemo tome pristupiti? Mislim da se tu moramo bolje koordinirati na razini europskih tijela vlasti. Ono što mene brine jeste da se čeka na provedbu svih tih mehanizama, a ne raspolažemo doista metodologijom koja je potrebna za ostvarenje ciljeva obdrživog razvoja. Koja je metoda? Njom, nju nemamo, a ona je važna. Lako je pratiti kasnije što se događa. Zadnja stvar koju želim ovdje spomenuti je sljedeća. Naravno, možemo čitati na, ostvareni napredak po državama, no ipak znamo da je globalizacija pojava koja utječe na sve države članice schematizirano gledano i već sam to rekao x puta dakle globalizacija stvara svake godine sve više bogatstava zbog e, visoke stope razvoja e, u zemljama srednjeg, e, srednjeg srednje razvijenim zemljama, dakle Znamo da srednje, srednje razvijene zemlje puno brže se razvijaju od industrializiranih zemalja, ali imamo tu i šestruke probleme. Dakle, imamo globalni fenomen koji se, e, dakle, globalizacija je globalni fenomen koji stvara unutar svake od država članica suprotne učinke. Dakle, bilo da se radi o bogatim ili siromašnim zemljama, u ovim ili državama, bilo se radi o zemljama sa srednjim prihodima ili bogatim zemljama, dakle tu je globalni fenomen, a e, lokalne mjere. Dakle, to ne može funkcionirati. Moje pitanje je sljedeće. Dakle, da li postoje stvarni pokušaj na razini naroda da se započne s jednim postupkom koji bi nam pomogao i omogućio da globalno reagiramo na ovaj globalni fenomen. Jer ako ćemo svaki put s nacionalnim mjerama i sredstvima reagirati na konsekvence jednog globalnog fenomena, to neće upaliti. Dakle, I koja je uloga u svemu tome Europske unije? O tome trebamo razgovarati. Dakle, ja bih htio da nam komisija kaže kako na o tome razmišlja. I za kraj želim reći da sam uputio pismo gospođi Merkel kada je bila predsjednica G20 i želio sam joj dakle, predstaviti taj problem i iznio sam joj konkretan prijedlog. Naime, radilo se o tome da se tematski pristupi e, po zemljama svim ciljevima i da se o tome raspravlja na G20 o tome se razmišlja naime u jednim narodima, onda mi o tome razmišljamo ovdje u europskim institucijama, zatim se razmišlja o tome u državama članicama, pa onda unutar nevladnih organizacija, ali ne postoji jedan jedini forum koji bi mogao neke konkretne rezultate poroditi. politika koja će se usvojiti mora biti neminovno razočaravajuća jer nijedan od svih tih foruma nisu svi jednako e, usvojili. Dobio sam odgovor gospodina Altmajera, njegovog pisma, koji mi je rekao da je moje pismo došlo prekasno da bi ga stavilo na dnevni red. Ako je bilo prekasno, ja i dalje vjerujem da se to moglo staviti na neki drugi dnevni red G20. Mislim da je doista nužno, ključno da sve instance, e, osobito one koje mogu polučiti neke opipljive rezultate, da ih da, svi, da, da, ih svi, da svi inzistiramo da e, oni proizvedu te rezultate e, na ovaj ili onaj način jer ne možemo ostati neaktivni. kada smo razgovarali o tome na e, sastanku na vrhu Africi. Drago mi je da izvješće Ponga govori o ciljevima održivog razvoja i e, također razgovaramo o tome sa komisijom. Imali smo prošli na sastanak e, predsjednika odbora i zaključili smo da ciljevi održivog razvoja trebaju biti u srži samog sastanka na vrhu u Africi. Ne možemo ih spominjati povremeno, nego moramo biti e, sastavni dio cijelog procesa i u financijskom smislu. Arne, jesi li htio još nešto dodati? Da, i onda ćemo dati riječ komisiji. Ja sam jedna riječ. Mislim da Morisa Pongu jednako kao mene zanima da čuje što komisija o ovome svemu misli. Zar nije tako, Moris? Ok, um, yeah, Ani, na Arne. Sada nemamo vremena za razgovor o tome, ali sve se vrti oko dostanog lanca i zapravo tekstilna strategija je prikladna, e, dakle želi se postići minimalna plaća u tekstilnom sektoru kako bi se nadvladao i ovaj jaz u plaćama između spolova i kada radimo na tim ciljevima i mi ćemo imati izvješće na vlastitu inicijativu koje će se baviti klimatskom diplomacijom. To je još jedno pitanje koje bismo mogli razmotriti i time ojačati Pariški sporazum. Trebamo se pobrinuti na odboru da također naša naše izaslanstvo za AKP EU ima to na dnevnom redu, a također trebamo i širiti naše najbolje prakse kao primjer i to je teško, ali naš politički rad znači da moramo obrazložiti i političke strategije i to znači da trebamo obrazložiti zašto želimo postići ciljeve održivog razvoja. Dakle, ako to ne spomenete u Europskom parlamentu, to nitko neće učiniti u vaše ime. Dakle, svaki odbor treba uzeti u obzir činjenicu da ciljevi održivog razvoja moraju biti na vrhu naših prioriteta kako bi to prihvatili građani. E, Šali je spomenuo G20. Kada budemo imali parlamentarne sastanke, mogli bismo pozvati nekoga iz vijeća ili neko od zemalja članica koja je u sastavu G20, jer je to najveća konferencija o kojoj se, na kojoj se razgovara o ciljevima održivog razvoja. Gospođa Merkel je to učinila, ali u njemačkoj politici se baš ne vodi toliko računa o tome, ali mogli bismo razmotriti te mogućnosti i e, također postaviti konkretne zahtjeve u tom smislu. Evo, pitanje komisiji, dakle čuli smo mnogo poticaja za razmišljanje. S nama, su, e, s nama je Carlos Perhoff Garcia iz e, glavne uprave DEFKO, a onda će uzeti riječ Eva iz e, SVD-a. Prvo komisija. Hvala i hvala članovima odbora na njihovim izlaganjima i komentarima. Dakle, prvo ću se osvrnuti na jačanje usklađenosti između zemalja članica. I to je pitanje koje se pojavilo na početku samog e, sastanka na vrhu mi ćemo prenijeti tu poruku da su oni koji su pregovarali o održivim e, ciljevima bili svjesni onoga o čemu govorite. Mi ćemo prenijeti to i glavnom tajniku koji sada koordinira cijelu prezentaciju i to je sada pod vodstvom e, gospodina Timmermansa i gospodina Katajnana. Dakle, mi ćemo prenijeti tu poruku parlamenta koja je doista valjana. Postoji također mogućnost poboljšanja usklađenosti, postoje također i smjernice koje bi trebale to osigurati, što možda nije prikladno učinjeno, ali u prvom razdoblju naš je prioritet uglavnom bilo izvješćivanje sa strane Europske unije. Naš je cilj prvo izraditi izvješće o vanjskoj i unutarnjoj provedbi ciljeva održivog razvoja za 2019. godinu. To smo uzeli u obzir kada se razgovaralo o tome 2012 na političkom forumu na visokoj razini i odlučili smo da će se politički forum sastajati svake četiri godine na razini šefova država i vlada. To će biti onda 2018. godine, nakon toga svake četiri godine. 2018. kao što možda i znate, je godina kada su institucije i zemlje članice dogovorile sažeto izvješće o provedbe konsenzusa za razvoj i to izvješće će se vjerojatno do tada izraditi. I e, samo još nekoliko napomena. Dakle, uz bilateralne sastanke imamo i neke političke publikacije o nekim e, aspektima deklaracije. Imamo dobrovoljna nacionalna izvješća, tematska izvješća, imamo također i važno popratno događanje u yorku koje je doživjelo veliki uspjeh za sudjelovanje gospođe Linda McHaven. I također uz prisutnosti razvojne zajednice naših tamošnjih partnera. E, to je bio veliki uspjeh koji je bio vrlo pravodoban. Ja se sjećam rasprave u okviru odbora DEVE za usvajanje konsenzusa gdje smo očuli i vaše izlaganje, izlaganje su izvjestitelja. I tada je trenutak bio vrlo dobro odabran i rečeno je da je budući da je Trump najavio povlačenje iz Pariškog sporazuma, važno pokazati zalaganje za provedbu ciljeva održivog razvoja. I to se pokazalo istinitim. Također znamo koliko je važno e, pozabaviti se izazovima globalizacije i održivošću, a to su upravo one teme koje se pojavljuju u novom konsenzusu za razliku od prethodnog. I mi to pokušavamo preuzeti na sve razine i to je preuzeo i G20. Kina se založila za to, a i Njemačka također koja je predudila ta nastojanja u podizanju ciljeva održivog razvoja na što veću razinu i nakon sastanka skupine G20. Mogu vas sa zadovoljstvom izvijestiti da komisija nakon e, govora predsjednika Junkera o stanju Unije, dakle to je zapravo bio niz e, obećanja koje je on iznio, dakle on je za iduću godinu najavio dokument e, o ciljevima održivog razvoja u kontekstu budućnosti Europe. Dakle, on e, želi postaviti cilje održivog razvoja kao ključni element za promišljanje budućnosti Europe, no to neće biti ništa općenito. Ja sam uvjeren da ćemo uskoro vidjeti konkretno što se radi i što treba učiniti. S time počinjemo upravo sada i to je najavljeno, kao što sam rekao, u govoru o stanju Unije. I također ćemo doraditi u tom smislu radni program komisije. Zatim metodologija rada i praćenja. Trebamo odgovoriti na više izazova. Dakle, imamo tu pokazatelje UN-a. Dakle, sada će za nekoliko tjedana objaviti svoju studiju operativnih pokazatelja europske strategije za održivi razvoj i strategije za 2020. godinu. Dakle, imat ćemo sada procjenu Eurostata o provedbi ciljeva održivog razvoja. I to će također utvrditi metodologije praćenja i mi sada razmatramo što treba učiniti u raznim politikama, u razvojnoj politici i razmatramo kako se to povezuje sa onime što činimo po pitanju ciljeva održivog razvoja i morat ćemo tu možda i unijeti neke izmjene, ali znam da ćemo morati pokazati što smo učinili i to između ostalog iz toga što smo u konsenzusu obećali da ćemo 2018. godine pokazati konkretne rezultate. Mi samo prilagođavamo radnu metodologiju ovom konsenzusu i također ciljevima održivog razvoja. Evo, to su neke od ključnih poruka, a ja ću sa svoje strane nadležnim službama za čitav proces političkog forma na visokoj razini sve ovo što smo do sada čuli. Kada će Eurostat objaviti ovo istraživanje? U studenome, da. E, Šalvi htio postaviti pitanje komisiji. Mislim da je ova rasprava iznimno važna i politička jer tu dodirujemo žižu problema. Evo, ćemo konstatacije, a da ne raspolažemo strategijom i metodologijom. Tako da tu nešto neštima što se tiče upravljanja, koliko se meni čini. Što se tiče G20, imamo četiri države, četiri države članice koje su članice G20, Italija, Francuska, Njemačka i Ugljenja Kraljevina i sama je komisija tu koja je zastupljena u G20. Vode li se ikakvi konkretni pregovor između vas i G4, odnosno ove četiri države koje sam upravo spomenuo? I ima li, ako ima razlika prije sastanka G20, između vas i četiri države članice koje su članice G20, kako se rješava pitanje tih razlika. Dakle, evo, uvijek se vraćamo na vječno pitanje arbitraže e, kada se govori o razlikama u stavima u, oko nekih jako važnih pitanja. I jedan prijedlog. Kada dobijemo studiju Eurostata, ne bi bilo prikladno organizirati na plenarnoj raspravi, e, na plenarnom zasjedanju raspravu na tu temu, jer mislim da bi trebalo pokazati da se Europski parlament bavi ozbiljno ovim pitanjem. Evo ga, 2017. je uskoro kraj ovog e, e, ovog mandata, dakle 2020 polovica roka, dakle ako hoćemo ostvariti neke od ciljeva održivog razvoja moramo udvostručiti brzinu i učinkovitost ako želimo ikakve rezultate e, proizvesti. Dakle, evo ja službeno se obraćam komisiji i predlažem da e, u 11. mjesecu se vodi rasprava o tome i da oni pošalju svoje predstavnike. Zamolit će također predstavnike SDA e da nešto dodaju ako žele, prije nego što vratim e, riječ kolegama. I e za SVD imamo Evo Koval. Dakle, evo samo nekoliko napomena. Na početku želim zahvaliti vama i izaslanstvu Europskog parlamenta koje je otišlo u New York. I također ću prinijeti vašu zahvalu Europskom izaslanstvu u New Yorku na potpori koju vam je izaslanstvo pružilo i čime se vrlo zadovoljni. Dakle, kao što sam rekla, prenijet ću vašu zahvalu. Nekoliko općenitih napomena o samim političkim forumima na visokoj razini. Ja sam pratila opću raspravu u kojoj je sudjelovalo više od stotinu zemalja koje su dale izjave Ostvarena je dobra konvergencija i mnoge zemlje koje su uzele riječ su se obvezale na ostvarenje ciljeva održivog razvoja, a također i članovi ovog odbora su to istaknuli i vidjeli smo da postoje velike razlike u pristupu između zemalja kada je riječ o uvrštavanju ciljeva održivog razvoja o njihove nacionalne politike. Priznalo se da još mnogo treba učiniti a to vrijedi i za zemlje članice Europske unije, a i za europske institucije. Kao što je spomenuo kolega iz komisije, organiziran je niz uspješnih e, događaja. E, događanja to je učinila e, europska delegacija, znamo su bili prisutni također predstavnici komisije i tu je bila i predsjednica odbora, dakle Došlo je do vrlo zanimljivih i životnih rasprava koje su izašle izvan okvira novog konsenzusa, a čuli smo također i zanimljive konstruktivne zamisle i nekih odgovornika. Kada je riječ o pitanjima o izvješćivanju, kolega iz komisije je rekao, a to je ponovio jutros i Gaspar Fontini iz Devkoa, dakle imamo u pripremi izvješća na kojima se još radi, kao što je spomenuo Carlos, imat ćemo zajedničko sažeto izvješće Europske unije zemalja članica o provedbi novog konsenzusa i imat ćemo također i sveobuhvatan, sveobuhvatno izvješće o napretku za Europsku uniju koje će biti spremno do srpnja 2019. godine. No to znači da ćemo trebati razraditi europske pokazatelje, a o tome ćemo imati prvo izvješće o napretku u studenome ove godine. Ali i na tome se radi i rasprave su još uvijek u tijeku. Naročito o tome kako to razraditi neki Pokazatelji su još u izradi, pregledavaju se podaci dostupnosti istih i tako dalje. No, naravno, uzimam na znanje vaša pitanja i sugestije i prenjeću ih kolegama koji rade na izvješćivanju. Hvala vam. Samo jedno pitanje komisiji. Ovo izvješće Eurostata Dobivam e, različite poruke. S jedne strane nam kažu da se radi samo o unutarnjim aspektima e, sdg ali kako DEFKO izvještava o tome, e, da li to pokriva različite aspekte? Dakle, da li je vezano uglavnom za njihov odbor? Carlos. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kada se ovome radi, radi se o izvješću o provedbi E, ciljeva održivog razvoja od strane Europske unije, a u ovoj verziji moramo vidjeti e, buduću verziju. E, glavne poruke su vezane za unutarnju provedbu, imate pravo, međutim postoji jasna veza sa e, sveukupnim izvješćivanje e, glavnog tajnika Ujedinjenih naroda sa namjerom da se prenesu važne poruke koje su bitne za e, razvojnu politiku. Međutim, još nemamo pokazatelje koji bi mogli, koje bi mogle koristiti ovoj prvoj poruci. Međutim, drživi cilj cilj održiva razvoja 17 zapravo E, sadrži e, službenu razvojnu pomoć vezanu za trgovinu i e, različita pitanja. Međutim, glavni instrument za izvješćivanje o razvojnoj politici će biti ovo sažeto izvješće koje ćemo pripremiti kao što smo se dogovorili u konsensusu zajedno sa HLF PF-om. Naravno postoji e, i jedan sustav Sherpas, ne znam točno detalje, koji omogućava da se različita stajališta Europske unije usklade unutar G20. Međutim, mislim da neće po ovom pitanju biti mnogo arbitraže. Možda će biti nekih nijansi, neki dionici su možda malo glasniji sada, međutim, svi europski dionici koje ste spomenuli, države članice i komisija, e, dijele mišljenje da su ciljevi održiva razvoja vrlo dosljedni e, i u skladu sa europskim ciljevima i vrijednostima i zato provedba ovih ciljeva nije ograničenje nego prilika nešto što je vrlo vidljivo u nedavnom konsenzusu o razvoju koji pokazuje na koji način ovih pet p e, ljudi, planeta, prosperitet i slično su bliski ciljevima vanjskog djelovanja Europske unije. Dakle, e, oni se potpuno poklapaju i zato su ovi ciljevi održava razvoja dobri za Europu. U trudu da održimo multinacionalizam i održivi razvoj unutar i izvan Europe, dakle taj poticaj je vrlo snažan u Europi i mislim da proces izvještavanja e, kojeg spominjemo i e, dokument za razmatranje će samo ojačati te poruke. Hvala lijepa. Mislim da je svima sada jasno što će se dogoditi. Imamo neke dobre ideje. Jedna je vezana za nacionalne parlamente, to je žurno 21. studenog, prije nego što se sretnu naši koordinatori. Ani, vi ste glavna osoba ovdje, pa trebamo uspostaviti neki program. Dakle, tema su ciljevi održiva razvoja, a trebamo imati jedan program koji će nam omogućiti da shvatimo što se događa. Kada se radi o pitanju, šelovom pitanja, a to je analiza Eurostata, na sljedećem sastanku koordinatora možda možemo odlučiti kako to rješavati. Možda e, i plenarno zasjedanje to uključuje i ostale odbore, ne samo nas, ili zajednički sastanak odbora. To može biti način da to riješimo a mislim da bismo trebali bolje e, pripremiti HLPF-ove. E, mislim da moramo imati sastanak gdje dolazi povjerenik, e, izvještava nas, možda u svibnju. Dakle, sustavno svake godine moramo pogledati izvješća kako bismo imali sustavno praćenje. Ima i drugih ideja o tome na koji način možemo postupiti. E, sigurno moramo imati izvješće na vlastitu inicijativu prije 2019. prije izvješća u Europskoj uniji i onda moramo vidjeti kada idemo na misije u izaslanstva ili kada idemo na promatranje da mi govorimo o ciljevima održivog razvoja jer ako mi o tome ne govorimo neće ni drugi možda na sljedećem sastanku koordinatora moramo se dogovoriti o tome kako će se odbori nositi sa e, ciljevima održiva razvoja. onda ćemo vidjeti e, kako će izgledati program za nacionalne parlamente. Zahvaljujem komisiji, e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje i radujemo se što ćemo raditi na ovim ciljevima održiva razvoja. Sad idemo na točku 15. Da ću riječ moje podpredsjednici jer imam ovdje skupinu posjetitelja iz moje regije pa će E, smo, pa će sada moja supredsjedateljica e, predsjedati i moj supredsjedatelj. Ok. Dragi kolege i kolegice, točka 15. na našem dnevnom redu to je Svjetski dan hrane 2017. E, shvaćanje i rješavanje veze između sigurnosti opskrbe hranom, sukoba, raseljavanja i migracije. Mogu li zamoliti stručnjake da nam se pridruže ovdje, s ovim stolom? and uh, Započet ću sa uvodnim uh, primjedbama. Dakle, 16. listopada je, su Ujedinjeni narodi utvrdili uh, da je to svjetski dan hrane, a naš odbor je odlučio da je to jedan od međunarodnih dana koje trebamo obilježavati. Tijekom posljednjih godina često smo e, imali razmjene mišljenja o stanju e, globalne sigurnosti opskrbe hranom u našem odboru, ponekad s drugim odborima. Ove godine smo neformalno pozvali e, članove odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i odbora za građanske slobode, pravdu i unutarnje poslove da nam se pridruže. E, to izgleda da je mjerodavno s obzirom da je tema ovogodišnjeg dana hrane e, nešto što istražuje veze između migracija, sigurnosti opskrbe hranom i ruralnog razvoja. Koristimo ovu e, priliku kako bismo danas raspravljali o vodećem izvješću Jedinjenih naroda o stanju sigurnosti opskrbe hranom i ishrane u svijetu 2017. godine, kao i nedavno izvješće E, svjetskog programa hrana o e, sigurnosti opskrbe hranom, sukoba i međunarodnih migracija koji se naziva e, korijeni egzodusa. I konačno tijekom ljeta Europski centar za upravljanje razvojnom politikom u suradnji sa ActionAid je objavio jedan dokument o vezi između sigurnosti opskrbe hrane i migracija, a nadamo se da ćemo o tome više čuti danas. Dakle, e, Dan e, hrane je zapravo jedna prilika da vidimo na koji način migracije i sigurnost opskrbe hranom, kako su oni povezani i što treba učiniti Europska unija i međunarodna zajednica u tom smislu. Sada bih zaželio dobrodošlicu našim gostima, e, Arif Sajnu, Kristini Amoralo i gospođi Paulini Bizotto Molina. Prvo dajem riječ eh, gospodinu, gospodinu Husajnu. Deset minuta, izvolite. Uh, Dobar dan gospodine predsjedatelju, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Ovdje smo eh, zbog eh, svjetskog dana hrane, ali bojim se da nemam baš jako dobre vijesti. Izvješće koje spominjete, ono prvo izvješće, a to je sigurnost opskrbe hrane e, i stanje sigurnosti opskrbe hranom i prehrana u svijetu. To je izašlo sredinom rujna, a nakon deset godina smanjenja broja ljudi koje pate od gladi, ovo je prvi puta da opet govorimo o povećanju. 2015. je bilo e, 27 tisuća e, ljudi koji su, e, imali, koji su patili od nesigurnosti opskrbe hranu, a danas imamo 815 milijuna ljudi. Ono što je jedinstveno u tome jest da od tih 815 milijuna ljudi 60% živi u e, područjima pogođenim sukobima. I nakon 155 milijuna e, djece koja su oštećena, 75% te djece živi u takvim zonama sukoba. Kada se radi o mojoj organizaciji World Food Program, 2016. 80% naših resursa ide upravo u te zone pogođene sukobima. To je redovita situacija kada se radi o opskrbi hranom. Ako pogledamo e, akutnu nesigurnost e, kada se radi o raznim e, poplavama ili potresima i slično. Ove godine 15, 15. do 16. od 80 milijuna ljudi broj se povećao na 108 milijuna ljudi. To je 30 porast. Ako ako uzmete najvećih 13 e, kriza e, u svijetu, deset njih je uzrokovao sukob. Zašto govorim toliko o sukobima? Zato što su to razlozi zbog kojih smo počeli e, sagledavati vezu između sukoba, nesigurnosti i opskrbe hranom i imigracije. Najnovije brojke koje imamo u smislu raseljavanja je 65 milijuna. E, zamolili su me da govorim o studiji koja je u ožujkove godine objavljena kako bi vidjeli što se događa sa migracijama. Samo ću e, dvije sekunde uzeti kako bih objasnio razlog zbog koje e, smo učinili tu studiju. Zašto je ta studija objavljena? Pogledali smo Siriju 2015. godine i vidjeli se da u trećem tromjesečju 2015. došlo je do tog velikog povećanja broja ljudi koji su napuštali Siriju i dolazili u Europu. Očito pitanje je bilo, kriza je počela 2011. Zašto im je trebalo tako dugo e, da se počnu e, kretati i izlaziti iz svoje zemlje? I kako bismo e, se pozabavili s tim pitanjem iz istraživanja. Ono što smo učinili je empirisko istraživanje i razgovarali smo s ljudima koji su se iselili. U smislu empirijskog istraživanja mi smo Eh, analizirali eh, koje su odrednice migracije. Počeli smo sagledavati eh, podatke od 125 zemalja od 1990. godine. I ono što smo otkrili jest, jesu neke činjenice jedna od tih činjenica koja je vrlo ključna jest da e, skupina migranata je ostala stabilna. Dakle, to je 3% globalnog stanovništva. Dakle, radi se o 250 milijuna ljudi. 9 od 10 migranata iz Afrike e, žele ostati na afričkom kontinentu. 8 od 10 azijskih migranata žele ostati na azijskom kontinentu. 9 od 10 migranata koji se kreću ostaju e, u zemljama e, niskog prihoda ili srednjeg prihoda. Sljedeći nalaz je bio da za svaki, e, svako povećanje od 1% gladi 2% više ljudi migrira. Za svaku godinu sukoba 0,4% više ljudi migrira. Druga stvar koja je bila izuzetno važna jeste da kada postoji sukob ili nešto slično, izravna odluka nije napustiti zemlju, izaći iz nje. Ljudi u Siriji su se barem tri do šest puta raseljavali unutar zemlje prije nego što su krenuli u Libanon, Jordan ili ostalo susjedstvo. Sa strane naših preporuka gledam vrijeme, znam da imam samo 10 minuta. Dakle, što se tiče naših preporuka, ono što smo našli jest e, kao prvo političko rješenje sukoba. Ako to postoji, onda će se stvari poboljšati. Inače će se to kontinuirano nastaviti. Sljedeća stvar je da ljudi više vole da im se pomogne u njihovim vlastitim zemljama ili u susjednim zemljama. Ako to sagledamo, ono što smo vidjeli je da ako želimo procijeniti nekoga recimo u Njemačkoj, a ne u Libanonu i Jordanu, košta će vas 16 e, funti više, dakle financijski. Dakle, to je više od političkih e, posljedica i posljedica za stabilnost e, velikih migracijskih tokova. Treći rezultat je bio da većina tih sukoba E, traje sve više i više. Sirija je već u sedmoj godini. To znači da ako ste bili šestogodišnjak e, kada je to počelo, sada ste tineđer i cijelo vrijeme ste vidjeli samo sukob, nedostatak djetinstva i nedostatak obrazovanja. Dakle, ljudi koji su bili domaćini Dakle, devet od deset e, ostaje u zemljama srednjeg i niskog prihoda, oni su sad već iscrpljeni u pružanju potporu. To uključuje ne samo Libanon i Jordan, nego i Ugandu koja prihvaća e, izbjeglice iz Južnog Sudana. Ona je najveći domaćin migranata i izbjeglica u Africi. A ti ljudi i njihovi kapaciteti e, nošenja s time postaju sve manji. Druga i posljednja preporuka je bila da najviše e, izbjeglica koristi e, društvene medije i tehnologiju kako bi vidjeli e, kojim putem ići, gdje ići, koje koji kriteriji su bolji, koji su standardi bolji, gdje su najbolji, najbolje povlastice. Dakle, tamo gdje imate što manje povlastica, onda ljudi se kreću više u jednom, na jedno mjesto nego na drugo, a te odluke donose u stvarnom vremenu. Osobe koje su otišle prije vas, vas obavijeste o tome kamo treba ići. Ono što je za nas važno jest taj novi način rada. Dakle, ono što želimo jest da želimo pokazati e, da želimo zadovoljiti humanitarne potrebe. Tri načela, tri smjernice koje koristimo. Jedno je ne smijemo štetiti kada dajemo pomoć moramo e, osigurati da ne postoji nikakva šteta za one koje procjenjujete. Drugo je kada god postoji prilika za razvoj treba izgraditi e, otpornost dok pružemo humanitarnu pomoć kako bi spasili živote. A treće je Znate, mnogo čujete u našem poslu o tome da se hrana koristi kao oružje za rat. Sve te stvari se događaju jer ljudi gladuju. Međutim, hrana se može koristiti i kao oružje mira. I što više se bavimo tim ljudima u smislu pruženja pravovremene i kvalitetne pomoći, stvari se poboljšavaju. I posljednja stvar i vezano za činjenicu o tome bilo da se radi o sjeveroistočnoj e, e, Nigeriji, Jemenu ili Somaliji ili Nigeriji, moramo razgovarati prvo o miru. Ali do vremena, do kada dođemo i postignemo mir, postoje dvije stvari koje su od ključne važnosti. Jedno je humanitarni pristup ljudima koji trpe i to e, održivi humanitarni pristup kako bi mogli do njih, a drugo je prikladno financiranje. Jer ako imate jedno, a nemate drugo, ili ne možete doći do tih ljudi ili ako dođete do njih preskupo je e, i preteško. Hvala vam na vremenu koje ste mi dali. Hvala na vreme. Hvala, hvala vama, izvrsno ste se držali vremena, točno 10 minuta. Kristina Amarali se sljedeća govornica, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, potpredsjedatelju, predsjed i dragi prijatelji i gosti. E, imam čast danas govoriti u, e, godini e, dana hrane. Danas smo to posvetili budućnosti migracija. To je pravovremeno. Ljudi su prisiljeni bježati iz svojih domova i njih ima mnogo više nego u bilo koje drugo vrijeme od drugog svjetskog rata. I to je uglavnom zbog sukoba, kao što je već rečeno, i političke nestabilnosti. Međutim, ono što želim naglasiti jest da migracije E, mogu e, pružiti i strategiju analize rizika, kao što je ruralno siromaštvo, nesigurnost opskrbe hranom, e, nedostatak zaposlenja, jednakosti, ograničenog pristupa socijalnoj zaštiti, degradacija zemljišta, i raznih e, prirodnih katastrofa kao što smo vidjeli sa sušom ove godine. 2015. godine bilo je 244 milijuna međunarodnih migranata. Međutim, bilo je i 763 milijuna ljudi koji su se kretali unutar vlastite zemlje. Ta velika kretanja e, predstavljaju vrlo složene situacije koje zahtijevaju globalno djelovanje i Europski parlament, kada smo imali konferenciju o upravljanju migracijama u e, e, u lipnju 2017. je naglasio tu potrebu da se da imamo koordinirani globalni pristup. Ja ću se usredotočiti na učinak migracija na ruralna područja, na ruralni život i moram reći da postoji e, mogućnost da se više e, ulaže u e, mogućnosti zapošljavanja posebno mladih i žena. Zašto ruralna područja? Zašto žene i mladi? Tri četvrtine ekstremno siromašnih temelji svoj život na poljoprivredi. Dakle, ljudi koji imaju zemlju, koji imaju mala, male farme ne mogu sami sebe hraniti i prisiljavaju ih da odu s te zemlje. Veliki dio migranata dolazi upravo iz ruralnih e, područja, dakle oko 441 e, milijarda dolara to je više nego ono e, što ulazi od razvojne pomoći. Dakle, veliki dio ide u ruralna područja što pokazuje od kuda dolaze migranti. Većina migranata su mladi. mi smo primijetili i da postoje migracije i koje su e, glavni, da postoji jako mnogo žena migranata. U Europi i Središnjoj Aziji provedeno je istraživanje koje je e, sagledavalo strukturu domaćinstva i e, rada u poljoprivredi i posebno osnaživanja žena u poljoprivredi. I bilo je jasno da mnogim, u mnogim od tih područja selo postaje da, da u njemu ima mnogo više žena i da je stanovništvo siromašnije. To sam vidjela i putujući putem Nigerije i Malija. Tamo je bilo sela gdje ste vidjeli samo starije ljude, žene i djecu koje su morale same sebe uzdržavati zato jer su mladi i muškarci migrirali i nisu mogli e, slati novce natrag. Dakle, struktura siromaštva i promjena u ruralnim područjima su zapravo ključni pokretači migracija. Moramo biti svjesni da se očekuje da, sljedećih godina će biti između 200, dakle između 2015. i 30. biti će e, rast od 100 milijuna ljudi e, od 15 do 24 godine života koji će trebati zapošljavanje, pristojan posao i prihod. kako su migracije e, uobičajeni odgovor e, za e, situacije koje se nalaze ljudi, on je dio i razvojnog procesa. Vidjeli smo da u svim gospodarstvima koji prolaze kroz, kroz strukturne promjene, da postoji kretanje ljudi koji traže bolje mogućnosti zapošljavanja, da je to ne, neizbježno i migracije će uvijek postojati. I zato u poljoprivrednom sektoru u e, lancu vrijednosti i u promotivnom e, obrazovanju i u promicanju e, strukovnog obrazovanja, u boljim transportnim mrežama, u sve većem korištenju IT tehnologije u ruralnim područjima se otvaraju nove mogućnosti za nova zaposlenja. Također postoji potencijal da će to e, podržati otpornost stanovništva, ali i e, zajednica domaćina koje također pate u tim siromašnim područjima. Međutim, mislim da nema rješenja za sve, da će razvoj riješiti sve. Treba postojati ravnoteža između globalnih politika i jednog pristupa jednom redovitom jednim redovitim migracijama koje će i koristiti e, zemljama odredišta. Ali moramo sagledati ulogu transformacija, poslovno u podsaharskoj Africi, kao ključnog faktora jer trebamo nešto što će promijeniti situaciju. A ne radi se samo o ulaganju u e, poljoprivredne aktivnosti, nego treba ulagati i u aktivnosti izvan farmi, izvan e, gospodarstava. Jer kada promijenimo kontinuum između ruralnog tkiva, Znači da većina ljudi e, živi u malim gradovima od 500.000 tisuća ljudi, i to su e, ljudi koji stvaraju potražnju za poljoprivrednim proizvodima, koji vežu tržišta za veća urbana područja, gradska područja i zato moramo povećati e, agregaciju koja će učiniti poljoprivredu produktivnom. Dakle, ulagati u proizvodnju, u moderne sektore. U mnogim zemljama je nešto što zaostaje. Dakle, ljudi napuštaju ruralna područja, pokušavaju naći bolje u budućnosti, međutim, na kraju samo povećavaju broj e, gradskog siromaštva u e, zemljama u razvoju. I treće, ako se ništa ne učini kako bismo promijenili ta sadašnja kretanja i, i bez integracije poljoprivrede u globalno tržište to bi moglo dovesti u sljedećem desetljeću do 1,7 milijardi ljudi u budućnosti koji će napustiti poljoprivredu. Neke od brojki i činjenica govore same za sebe. Jer bez stvarnih promjena u pristupu ruralnom razvoju jedan od argumenata ovogodišnjeg izvješća o hrani i poljoprivredi jest da imamo jedan teritorijalni pristup. Što to znači? Pokušat ću to objasniti. Ruralna područja su teritoriji i područja, ali su isto e, vrsta kulture, način na koji ljudi biraju svoju, biraju svoju hranu, kako uzgajaju svoju hranu i tu je mnogo kulturnih komponenti. E, izgradnja veza između ruralnih područja i malih e, gradova koji zapravo stvaraju e, tu poveznicu između ruralne i gradske, gradskog tkiva jest e, nešto što će dovesti do pretvorbe, e, što će otvoriti radna mjesta u agroindustriji, ali i u uslugama vezanim za zaštitu okoliša, u prometnom sektoru. A to može biti rješenje kako bi ljudi odabrali da ostanu u svojim zemljama. Sljedeće godine FBO će zajedno sa e, MOM-om e, biti predsjedatelj globalne skupine i vidjet ćemo onda koja je veza između sigurnosti opskrbe hranom, održivog ruralnog razvoja, kako poljoprivredu prilagoditi klimatskim promjenima, kako bi ljudi zaista mogli e, ostvariti bolju budućnost u svojoj vlastitoj zemlji. Nastavit ćemo i e, osvješćivanje o vezi između sukoba i hrane. Međutim, na kraju bih željela reći da su migracije jedan dio e, razvojnog procesa i kako gospodarstva prolaze kroz strukturalne pretvorbe, ljudi će se kretati, a izazovi su rješavati i gospodarski aspekt, ali i socijalni aspekt. Zato što postoji veliki jaz i vezan za politike socijalne zaštite koji mogu pomoći onima najsiromašnijima da e, se e, da riskiraju i da idu u nove, u nove, nove radna mjesta koja nisu na poljoprivrednom gospodarstvu, ali koje će stvoriti e, bolji život u ruralnim područjima. Politike i djelovanja koja uzimaju u obzir integrarni pristup na ruralni teritorij će zaista biti korisne. Naravno, odobrenje Europskog investicijskog plana je ključni faktor koji e, svakako pozdravljamo zato što će postojati potreba da se bolje iskoristi javni i privatni novac u sinergiji i na način koji će doprinijeti smanjenju siromaštva brisanju e, sukoba i razvoju i održivom razvoju. Hvala lijepa. Hvala vam. Sljedeća govornica. Hvala Sljedeća govornica Paulina Bicota Izvolite. Hvala predsjedniče, hvala kolegama na njihovim odličnim izlaganjima. Mislim da ću pokušati pratiti vaš odličan primjer i ne ubiti vas powerpointima no istovremeno imam težak zadatak da dopunim vaše iscrpno izlaganje. Dakle, evo, želim se fokusirati malo na što to znači za Europu i europske politike, kao što znate iz Europskog centra za upravljanje razvojnim politikama, to je naša niša. I to isto tako i mjesto gdje smo i napravili ovaj eh, istraživački rad o migraciji programu za prehrambenu sigurnost, dakle toj vezi koja postoji između prehrambene sigurnosti i migracije. Dakle, evo, imam četiri glavne poruke koje sam dovezio na ono što su kolege rekle. Kao prvo, moramo biti oprezni u stvaranju tih viskih očekivanja kada se kada govorimo da ćemo riješiti korijenske uzroke sam stanovništva. Zatim drugo moramo biti inteligentni u načinu na koji ćemo riješiti dugoročne strukturne promjene koji utječu na poboljšanje prehrambene sigurnosti. Zatim moramo biti, biti uspješniji u smanjenju jaza između humanitarne pomoći i rješavanja konflikata i strukturnog razvojnog učinka. Isto tako moramo biti kao europljani, odnosno europske države članice, moramo biti dosljedni, koherentni u globalnim trgovinskim politikama, na primjer u ribarstvu, našem načinu trošenja hrane i politikama e, oporezivanja koje je uveliko djeluju na živote ovih potencijalnih migranata. Ovo što je Kristina s pravom rekla, to je argument e, u kojem je rekla da je migracija temeljni dio razvoja, zaboravljam u europskim raspravama. Evo 2013. godine bila je jasno preuzeta obveza kako bi se riješilo problem, e, odnosno zaustavilo migracije, usporilo migracije i rješavalo ključne probleme, a sada Nažalost, puno više gledamo migracije kroz e, sigurnosni objektiv. Dakle, s kolegama sam e, analizirao koji je utjecaj migracija na europske politike iznose financiranja. Tako da vas upućujem da konzultirate ovu izvrsnu analizu. Nova spona između razvojne politike migracije. Evo, ispričavam se, nisam jednako iskusna govornica kao i moji prethodnici. No, evo, želim reći da svi mi znamo da je ovo jako složena stvar, dakle, ono što utječe na donošenje odluke da li će neko krenuti u imigraciju ili ne. Mi kada govorimo da ćemo riješiti te korijenske uzroke, mogli bismo u biti Evo, prema dokazima se vidi da veći razvoj izaziva više migracije u početku prije nego što se ta krivulja ponovno uspori. Od mene je zatraženo da vidimo što je napravila Europska unija konkretno, tako da bih htjela zaći u to područje i iznijeti e, priču uzajamnog, e, spomenuti uzajamni fond Europske unije za Afriku koji je osnovan 2015. godine na sastanku na vrhu Lavaleti. Za sada je 170 programa financirano za 1,9 milijardi eura u Sahelu, Čadu, Rogu Afrike i Sjevernoj Africi. Tu se financira različite programe, projekte kao što su ekonomski program od sigurnost u hrani, No tu su i ove socijalne politike koje ste spomenuli, dakle zdravstvo, obrazovanje, osnovna zdravstvena zaštita i zaštita okoliša, zatim gospodarenje odnosno upravljanje migracijskim pitanjima i stabilnosti vlada. Naravno, rado bih vam rekla koji su do sada učinci ovih programa, no i više je rano da se bilo što o tome konkretno kaže. Tu, će, tu su najavljene studije od strane ICDPM-a, e no općenito govoreno možemo reći da postoji potencijal pozitivnog učinka koji može izazvati dakle, jače financiranje projekata i to u područjima koja su bila izuzeta iz e, razvojne pomoći i e, teme kao što su prekogranična suradnja i slične koje su smatrane kao teme slabog političkog potencijala. financiranje ove suradnje u prekograničnoj suradnji, barem na rogu Afrike, barem koliko stoji na papiru, jest holistička i uzma u obzir dinamiku migracijskih e, tokova. No, još uvijek trebamo vidjeti kako će se to u stvarnosti realizirati u ovim kompleksnim, fragilnim područjima. osobito u području roga Afrike i Sahelu. Tu se radi o zonama za koje su karakterične tradicijski modeli migracije koji su stare metode preživljavanja. Dakle, kolege koji analiziraju obrazce migracija smatraju da mjere jačanja graničnih e, kontrola mogu imati negativan učinak na ove tradicionalne obrazce i mogu dovesti u pitanje, odnosno ugroziti ovu vezu između migracijske politike i razvoja. Ja ću kratko spomenuti ova još dva pitanja. Dakle, tu imamo ulaže se veliki napor da se e, premosti jaz između humanitarne pomoći i razvojne pomoći, no daleko smo od konkretnih rezultata. I mi kao donatori trebali smo investirati se više u razumijevanje pravih uloga na terenu i djelovanje partnerskih država i partnera u ovom postupku razvoja I trebamo vidjeti također kako se može na održivi način raditi na dugoročnom otpornosti ovim problemima. Komentarci imaju tendenciju da rade od ozgo nadolje i trebaju se naći način kako da jače regionalne i nacionalne institucije Evo zaključno želim reći da bi bilo dobro biti politički pametan, pametno postupiti i vidjeti koliko je značajno ulagati u lokalne institucije koje imaju mogućnost raditi na tom e, teritorijalnom pristupu, što je jako važno u ovoj uralnoj i ruralnoj dinamici. Treba ulagati u prikupljanje boljih podataka, a Europska unija mora biti dosljednija i bolje sagledati kompletnu sliku u ovim politikama koje mogu imati negativan utjecaj na živote ljudi na terenu i mogu izazvati veći broj migranata. ok thank you all speakers. Dobro, hvala svim govornicima, ovo je bila odlična izlaganja. Sada molim zastupnike da se jave za riječ. Nadam se s kratkim intervencijama. Moramo se ograničiti na dvije minute maksimum po zastupniku. Gospođa Hojbuh prva se javlja za riječ. Izvolite. Najviše hvala našim panelistima na njihovim izlaganjima. Zadnje izlaganje nam je pokazalo koji je naš koliki manevarski prostor imamo na raspolaganju. Dakle, hvala vam što ste to jasno pokazali. Pitanje jest kako pojačati otpornost najranjivijih eh, populacija. Kristina ti isto rekla to, e, ruralno stanovništvo, osobito žene i mladi su najugroženiji tu. Dakle, mislim da je poljoprivreda ta koja može najbolje djelovati. Dakle, kako trebamo konkretno nastupiti na terenu? Postoje različite mogućnosti. Možemo izvoziti svoj industrijski poljoprivredni model, ali sam uvjerena da se time ljud, e, neće stvarati nova radna mjesta u Europi u postupku industrializacije poljoprivrede izgubili smo ogromna, ogroman broj radnih mjesta. Isto će se i tamo desiti ako budemo izvozili takav poljoprivredni model. Možda bismo mogli staviti naglasak na neke e, ekološkije metode poljoprivrede, dakle koje će uzimati u obzir na integrativan način eh, suvremene način razvoja poljoprivrede. Bilo bi dobro da u okviru tih programa favoriziramo razmjenu stručnih iskustava i prijenos tih iskustava ljudima na terenu. Bilo bi također važno voditi istraživačke radove kako bismo vidjeli koje su potrebe ljudi na terenu. Da, naravno, nećemo uspjeti stvariti jasne rezultate na terenu ako ne budemo udružili rad i koherentno djelovali na terenu. Dakle, ako u Europi budemo i dalje sve čipove bacali na izvoz, onda sve što budemo radili tamo na terenu bit će dovedeno u pitanju. Ovdje konkretno mislim na različite modele i strukture koje postoje u Europi u polju biogoriva. Dakle, ako mi ne budemo dosljedni u svojim vlastnim politikama, onda će to biti velika šteta za lokalno stanovništvo. Šal Gerens, izvolite. Hvala predsjedniče, evo ja se želim ograničiti na samo jedan aspekt, a to je hitno humanitarna pomoć, dakle i humanitarna pomoć i područja u sukobu. Evo, početkom godine znali smo da nedostaje oko 6-7 milijardi eura ili dolara za financiranje humanitarne pomoći u zemljama, osobito u Južnom Sudanu, Jemenu i Sudan, Somaliji. Sad kad povežem e, sve zaključke G7 u minu, vidimo da smo svjesni problema i to stoji i u zaključcima. Sad kad znamo što se desilo u minu, kad je predsjednik e, talijanskog vijeća govorio o toj krizi i spomenuo je tih šest milijardi, Trump je američki predsjednik skinuo slušalce, vjerojatno više nije htio čuti riječ o tome. Ja bih htio znati kakva je situacija danas. Dakle, kako stojimo sa financiranjem tih kriza ako saznamo da stotine i milijoni ljudi su ugroženi E, tim krizama jer ne uspijamo skupiti sredstva, financijska sredstva na vrijeme da im pomognemo, onda bih htio pitati stručnjake što raditi s tim pitanjem. Dakle, to nedostatno financiranje u buduće ne bi li bilo pametno razmišljati o predfinanciranjima, evo na primjer zadužiti neku instancu, svjetsku banku na primjer, koja bi mogla kasnije sastaviti sve te fondove, sva ta sredstva kako bi njima e, financirala krize. Jer da, da li je to rješenje, na primjer, da izbjegnemo te gnjusne situacije gdje ljudi crkavaju od gladi samo zato što mi nismo u stanju prikupiti dovoljno sredstva za financiranje te pomoći. Dobro, hvala. Evo, stručnjaci će malo kasnije odgovoriti. Najprije ćemo saslušati komisiju, u službu vanjsko djelovanje. Iz komisije imamo dvoje govornika, ako se ne varam, par, par minuta svaki, izvolite. Koji će prvi? Hvala vam potpredsjedniče. Evo ime komisije, e, glavne uprave Devko. Želim reći da Devko sudjeluje u ovoj raspravi, debati o sigurnosti hrane, sukobima i migraciji. Ne samo da sudjelujemo u tim raspravama, već pružamo pomoć u tim krizama, a pružanje pomoći u krizama podrazumijeva prevenciju, i izgradnju. Među brojnim alatima s kojima raspolažemo, želim spomenuti samo dva. Konkretno imamo suradnju sa e, WFP, DG neko imamo izvješće o globalnoj prehrambenoj krizi, a to je nešto se godišnje radi. 2018. bit će treće godišnje izvješće i imamo globalni pregled svih e, kriza povezanih s hranom na svijetu i tu imamo jednu zajedničku metodologiju i u partnerstvu e, i mi smo među osnivačima, dakle WFPO i Europska unija su osnivači tog programa projekta. Evo, bit ću kratak, 2017. godine izvješće je iz nabralo 11 48 kriza, 11 e, pokrivali ju sukobi, visoka nestabilnost e, hrane. E, prošle godine Niger, Južni Sudan i Jemen, to su krize koje su prehrambene krize u državnom sukobu. Zatim imamo i globalno izvješće gdje ponovno aktiviramo globalnu mrežu protiv e, prehrambenih kriza. To su pokrenuli povjernici Stiljanides i Mimica zajedno sa WFPM i e, FPO na globalnom samitu u Istanbulu. I tu, se trebalo koristiti informacijama iz ovog svjetskog vješća kako bi se pokrenula jedna diskusija na svjetskoj razini a mislimo da je to od ključnog značaja kada se bavimo konfliktima i problemima e, i nesigurnosti hrane. Dobar dan, ja sam iz DG Eko, iz Europske komisije. Mislim da bi bilo korisno raspolagati nekim brojčano iskazanim e, podacima. U biti povijesno to predstavlja više od pola, odnosno skoro pola ekovog pračuna. To je bilo tako 2016. također kada ukupni iznos od 970 milijuna eura je dodijeljeno humanitarnoj e, i pomoći u hrani. Naš glavni partner je WFP, glavni FAO isto tako u glavnih deset partnera. Evo odgovorit ću pitanje o četiri zemlje u kojima je prijeti opasnost od gladi. Evo, mislim komisija dakle mi smo početkom godine prikupili sredstva za nadopunu ovih, ove pomoći, dakle za Niger i područje jezera Čad. E, naša pomoć iznosila je 105 milijuna, Somalija oko 120 milijuna, Južni Sudan i susjedna područja oko 250 milijuna, Jemen 116 milijuna. Dakle, humanitarni fondovi i fondovi za razvoj. To je ovako u grubo. A pristup e, za humanitarnu pomoć je integrativni, dakle imamo na umu i izgradnju otpornosti lokalnih zajednica i uveliko se oslanjamo na e, sustav ranog upozoravanja informacija o e, sigurnost, prehrambenoj sigurnosti i zahvaljujući kolegi. E, dakle, to su kolege iz un koji nam olakšavaju posao uveliko. I humanitarna pomoć, kao što znate, uvijek je neovisna načelna, no svjesni smo dakle pomoći koju može pružiti komentarna pomoć sama, osobito kada govorimo o konfliktnim situacijama, dakle. Jasno je da dogod ne dođe do političkog rješenja, mi ne možemo sve riješiti. Hvala. Evo par minuta, služi dansko djelovanje. Tko će govoriti? Hvala. Samo da kažem nekoliko riječi o toj vezi kako je mi vidimo i želim naglasiti da smo samo u proteklih mjesec dana već mnogo učinili. Imali smo primjerice zaključke vijeća o racionalizaciji razvojne pomoći koji su usvojeni 19. svibnja ove godine. Imali smo i zajedničku komunikaciju u Europskom parlamentu i vijeću o strateškom pristupu otpornosti i korištenju SVD-a i to je od 7. lipnja. Zajednička komunikacija znači da sagledavamo i razne načine pojačanja otpornosti i sa strane komisije i nadležnih službi. I to znači da se tu ne uključuju samo pitanje eh, sigurnosti opskrbe hranom, nego također to sagledavamo i sa stajališta društva. Naravno, to dovodi do pitanja kako reagirati i koje su naše strategije za budućnost. I naravno moramo ostvariti integriraniji pristup e, između humanitarnih aktera i onih koji se bave razvojem, a to znači da ćemo morati uključiti i širi broj dionika u naše razgovore i to nam je namjera za iduće mjesece. Dakle, imamo raspravu sa zemljama članicama o tome, imamo vijeće za vanjske poslove i imamo također i pilot projekte u raznim zemljama e, gdje ćemo ispitivati taj novi pristup e, u vezi sa vezom e, između sigurnosti hrane i e, razvojne politike i to su Nigerija, Nian Irak i evo samo da provjerim koje su to još zemlje i Južni Sudan i Čad. Upravo smo počeli razgovarati sa izaslanstvima u tim zemljama kada je riječ o djelovanju na terenu. Dakle, vodit ćemo se potrebama samih zemalja, ali želimo udružiti snage kako bismo što bolje riješili te krize i kako bismo podupirali iznalaženje rješenja u tim krizama. Hvala. E, I sada naši stručnjaci mogu odgovoriti na pitanje, komentare i obrnitom redom. Gospođa Molina je prva, dakle. Hvala lijepa i hvala na svim komentarima na izlaganja. Želim e, samo izdvojiti neka pitanja koja su spomenuta. Gospođa Hojbuh je s pravom istaknula da Europska komisija i zemlje članice trebaju ulagati u strukturalna rješenja u cilju jačanja lokalnih i regionalnih prehrambenih sustava i to ulaganjem u istraživanje i razvoj. To je sjajan primjer dugoročne vizije i razmišljanja. Što znači da i mi moramo biti politički pametni i i uključiti u to lokalne subjekte koji moraju imati veće sposobnosti i inovacije. Dakle, ne trebamo razmišljati samo u smislu međunarodnih istraživačkih centara, nego na terenu trebamo bolje povezati male poljoprivrednike sa potvornim sustavima i njih pak sa nacionalnim i regionalnim istraživačkim centrama i tu se mogu otvoriti razne mogućnosti rješavanja i korijenskih uzroka nesigurnosti u opskrbi hranom. Drago mi je što komisija želi okupiti sve subjekte koji se bave humanitarnom i razvojnom pomoći. Mislim da je to doista vrlo potrebno. Hvala. Gospođa Amaral. Hvala. Evo, ja ću to nastojati sagledati za stajališta održivosti. Dakle, nastojat ću vidjeti koji zapravo model poljoprivrednog razvoja želimo za budućnost. 85% e, poljoprivrednih gospodarstava u svijetu zapošljava manje od dvije osobe i to vrijedi kako za Europsku uniju, tako i za subsaharsku Afriku i Aziju. I ta gospodarstva imaju nisku produktivnost po radniku, ali visoku produktivnost po zemljištu. I u prošlosti su postojali modeli koji su zahtijevali veliku trošnju energije, e, hrane i e, vode. I oni ne mogu nastaviti postojati u jednom sustavu gdje e, klimatske promjene ugrožavaju i produktivnost i poras iste. Dakle, trebamo sada sagledati pristup zemljištu, a danas su upravo povjerenik Mimica i e, glavni ravnatelj u Rimu i slave tamo Međunarodni dan hrane. I, dakle, što se događa? E, je li konsolidacija zemljišta e, proces koji koristi samo nekima ili svima? Dakle, ako se ne borimo protiv siromaštva većom produktivnošću, poljoprivrede i radnika i zemljišta, onda nećemo doći do nekog rješenja i još uvijek će mnogi biti izostavljeni i koji će postati e, gradskim siromasima i koji će se morati ili iseliti sa svojeg zemljišta. Dakle, poljoprivredni sustavi sada imaju druge mogućnosti i zato treba ulagati u znanje, u e, pristup financijskim sredstvima, pristup tržištu i tu organizacije proizvođača mogu odigrati važnu ulogu jer e, svakako u tom e, urbano-ruralnom tkivu postojaće potreba za e, udruživanjem i za iznalaženjem novih načina kako bi se povezalo što bolje potrošače i proizvođače, a naravno trebamo razmotriti i poljoprivredu kao kulturu usjeva, dakle e, s njive do tanjura. I trebamo na taj način e, poticati poljoprivredu koja je nutritivno intenzivna, dakle ne da će samo donijeti koristi za zdravlje stanovništva, nego će pridonijeti i e, drugim ciljevima. I naravno trebamo nastojati uštedjeti vodu, energiju, Dakle, sve sirovine koje se unose u poljoprivredu i primjenjivati nove tehnologije. To sve zahtjeva obrazovanje, znanje i različite vještine. A dan danas vjerujemo da i informacija tehnologija može omogućiti poljoprivrednicima pristup tom znanju. Hvala i na kraju dr. Husain. Hvala. Evo ja ću odgovoriti prvo na drugo pitanje. Ja sam e, ekonomist, tako da ću to izraziti brojkama. 2016. godine 27 milijardi dolara izvojeno je za humanitarnu pomoć i to je bilo 40% manje još uvijek u odnosu na potrebe. Nakon 27 e, milijardi dolara 50% otišlo je u pet zemalja, e, i Irak, Južni Sudan i Ostalih 40% e, otišlo je u e, tri zemlje, dakle od 5% zadovoljenja potreba određene zemlje do 95% zadovoljenja potreba određenim zemljama. I e, kada je riječ o humanitarnoj pomoći, dakle to je bilo četvrto uzastopno povećanje. Dakle nije da nema novca, novac pristiže, no u usporedbi sa potrebama, naročito s obzirom na sukobe koji postoje, to nije dovoljno. Kada je riječ o drugom pitanju, Kada e, gledamo brojke u smislu humanitarne pomoći, želim tu zahvaliti Europskoj komisiji. Došlo je do ogromnog e, povećanja financiranja svjetskog programa hrane od 2015. do 2016. godine, dakle otprilike 800 milijuna dolara i više. I također na strani SAD-a izdvojeno je više novca ove godine nego bilo koje prethodne godine. Dakle, zemlje pojedinačno, a također i u sastavu Europske unije i dakle SAD i Europska unija izdvajaju sredstva, ali za razliku od poplave, suše ili potresa, ovdje je riječ o sukobima i tu ne možemo vidjeti gdje im je kraj. Dakle, taj se novac ulaže i troši, a ono čega se ja bojim jest da smo na krivom putu kada je riječ o ostvarenju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine ako se prvo ne riješe sukobi. Dakle, ako želimo doseći taj cilj 2030. godine, a to je samo za 13 godina, onda je potreban preduvjet za to u prvom redu rješavanje sukoba, a dovoljan preduvjet je ulaganje u ono što je već spomenuto. Hvala. Hvala vam. Ispričavam se zbog toga što nismo imali možda previše vremena, ali doista ste održali izvrsna izlaganja i dali ste nam e, vrlo relevantne odgovore. Dakle, evo, završili smo s time raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Sada imamo 16. točku dnevnog reda, a to je posjet izaslanstva odbora za razvoj Hondurasu. Voditeljica izaslanstva Lola Sanchez Kandete će uzeti riječ i će nam izvješće o, posjetu, a onda i drugi članovi izaslanstva će moći uzeti riječ, ali prvo je na redu Lola. Izvoli. Hvala. Ja ću dati jedan kratak pregled našeg posjeta Hondurasu. Tu su bili i Eleni Tirados i gospodin Frunzulika. E, Honduras je najsiromašnija zemlja e, kontinentalne Latinske Amerike i unatoč e, tome što ima 8 milijuna stanovnika i dalje je to zemlja sa prosječno niskim prihodom. Imamo prepreke održivom razvoju i razvoju društva i to su E, uglavnom, e, njihov e, izvor prihoda je izvoz poljoprivrednih proizvoda i, i tu imamo porast tekstilnog sektora. Radni uvjeti su zabrinjavajući, a imamo visoku stopu nasilja, kriminaliteta i to su daljnji teški problemi s kojima se suočava Honduras. U Hondurasu postoji jedna od najvećih stopa ubojstava i u posljednjih nekoliko godina je se pogoršala situacija sa ljudskim pravima, došlo je do ubojstava aktivista za, ljudskih, za ljudska prava i za okoliš, e, put e, jednog slučaja e, aktivista Garcije 2016. godine u Ožeku. To je zemlja koja također prima sredstva Europske unije za razvoj i to je na drugom mjestu nakon Bolivije. Dakle, Nastavili smo procijeniti činjenično stanje u vezi sa ljudskim pravima, vladovinom prava, jačanjem institucija, socijalnom jednakošću i pripreme na klimatske promjene kako bismo vidjeli funkcionira ili pomoć Europske unije ili možda tome treba drugi pristup. Imali smo vrlo intenzivan program e, koji je trajao dva dana. E, susreli smo se sa potpredsjedništvom i drugim članovima Nacionalnog kongresa i članovima otporbe predstavnicima vlade, institucija Hondurasa i također međunarodnih institucija za razvojnu pomoć sa međunarodnim organizacijama civilnog društva Hondurasa i sa udrugama autohtonog stanovništva, žena, predstavnicima radnika, međunarodnim doratorima i veleposlanicima zemalja članica Europske unije. Posjetili smo također i lokaciju na, kojem, na kojoj se održava jedan projekt Europske unije. Iz toga svega možemo zaključiti da treba provesti važne strukturne reforme kako bi se riješili ozbiljni problemi s kojima se nosi Honduras, dakle nasilje, kriminalitet, nekažnjivost, nepoštivanje ljudskih prava i visoka e, stopa crne, crne ekonomije koja prelazi otprilike čak i 70% u nekim sektorima. Došlo je do nedavnih poboljšanja, dakle e, razvojna suradnja Europske unije odigrava važnu ulogu, naročito kada je riječ o pripadnicima izaslanstva. No, U tim poboljšanjima čini se da i dalje prevladava nekažnjivost i korupcija u zemlji. Dolazi do e, poteškoća za najranjivije članove društva, žene, imigrante, autohtone zajednice i također za djelatnike u području pravosuđa i aktiviste za ljudska prava. Uzroci nasilja su povećanje organiziranog kriminaliteta, trgovina drogom, vrbovanje djece u trgovinu drogom, korupcija, nekažnjivost e, i visoka stopa nejednakosti. Evo ću neke podatke kako biste imali jedan bolji pregled situacije. Dakle, ubojstva žena su na neodrživoj razini. Dakle, u prosjeku 40 žena je ubijeno svaki mjesec. Dakle, svakih 18 sati počinjeno je ubojstvo žene. Imamo 25% neželjenih trudnoća prije 18. godine života, od čega je 50% posljedica silovanja. Dakle, otprilike 12% žena, maloljetnica, imat će trudnoću uslijed silovanja, dakle 12%. Prema observatoriju za nasilje sveučilišta u Hondurasu od, kolo, od siječnja do kolovoza ubijeno je 42 studenta, 5 djelatnika u pravosuđu, 97 prijevoznika, 45 radnika u privatnom osiguranju i 17 radnika u e, javnom osiguranju. Dakle, u 10 godina nasilno je stradilo 47 tisuća ljudi. Dakle, to su sve podaci koji ukazuju na to da stopa nekažnjivosti prelazi prema UN-u 70% slučajeva. Dio nesigurnosti možemo pripisati upravo djelovanju policije i vojske koje se nelegalno služe silom e, i također su sučesnici e, u organiziranom kriminalitetu, a također kruži i e, velik broj vatrenog oružja u toj zemlji i na legalan i na nelegalan način. Osim toga, zakonodavstvo dopušta držanje pet komada vatrenog oružja po osobi, a također i aktivisti za ljudska prava trpe posljedice takve situacije, dakle one su, oni su žrtve prijetnji, a također i ubojstava i to svakoga dana. Ono što me je iznenadilo jest da se mediji često služe prikazima nasilja, jer ako je jedna zemlja tek u povojima kada je riječ o obrazovanju, onda je neshvatljivo da se u svako doba prikazuju tijela, leševi ubijenih na u medijima. I zbog toga, naročito maloljetnici, se privikavaju na nasilje i na te užasne prizore koji se inače pojavljuju u znanstveno-fantastičnim e, filmovima, a ne u medijima. 12% stanovništva je nepismeno Možda postoje neke e, razlike kada je riječ o našim sugovornicima i gledanju koji oni imaju na različito stanje u društvu. Došlo je možda do nekih zabuna, a to se pogoršalo upravo zbog toga što smo posjetili Honduras u predizbornom razdoblju. Imamo tu razlike u mišljenjima, naročito kada je riječ o liberalizaciji, odnosno o kažnjavanju pobačaja, to je ono što straži vlada, i također e, u sagledavanju građanskih i društvenih sloboda, što znači da moramo ojačati politički dijalog koji koji mora biti otvoreniji i jasniji kako bi ta zemlja napredovala. Zabrinuti smo zato što Honduras još nije proveo preporuke posljednje promatračke misije za izbore Europske unije i neki od naših sugovornika su izrazili zabrinutost u slučaju da sadašnji predsjednik bude ponovno izabran jer će on nastaviti sa reformama koje je pokrenuo u posljednjih nekoliko mjeseci. Dakle, Europska unija i drugi donatori trebaju i dalje vršiti pritisak na vladu putem političkog dijaloga, kao što smo spomenuli, kako bi došlo do stvarnih promjena i Time se izbjeglo mogućnost autoritarne vlasti. Na socijalnoj razini čini se da se eh, poboljšava E, situacija, zahvaljujući novom e, gospodarskom i socijalnom vijeću koji je e, osnovan zahvaljujući Europskoj uniji i upravo u cilju poboljšanja socijalnog dijaloga, jako još tu mnogo treba još učiniti. Također, nedavno su provedene zakonske reforme koje, međutim, nisu učinkovite jer nisu provedene ili jer nema sredstava za to ili nema ljudskih resursa ili potrebnih infrastruktura a u nekim slučajevima smo zamijetili da nema niti političke volje samih honduraskih vlasti. Da, nešto poduzimaju na papiru, ali ništa ne prelazi u dijela. Treba još mnogo toga učiniti, dakle u smislu jačanja proračunskih kapaciteta i političkog dijaloga i dakle uz tehničku pomoć europska e, suradnja se dobro ostvaruje sa Hondurasom, naročito u pogledu sigurnosti hrane i e, reforme tržišta rada i ljudskih prava. Tu smo ostvarili izvrsne rezultate primjerice e, izrada zakona za aktiviste za ljudska prava, za novinare i e, članove aktivističkih udruga je provedena zahvaljujući Europskoj uniji, ali zamijetili smo da nema dovoljno političke volje kako bi se za te programe izdvojili potrebni ljudski i materijalni resursi. Zatim, Kada smo uspostavili jedan ured un za ljudska prava i za e, promicanje transparentnosti i borbe protiv e, korupcije, došlo možda da blago poboljšanja situacije, također želim e, istaknuti i suradnju sa Aknurom u sprječavanju nasilja i prema nekim podacima postoji više od 170 tisuća raseljenih upravo kao posljedica nasilja, dakle ljudi koji su napustili svoje domove. Također podsjećam da treba osigurati potrebna održiva i odgovorna ulaganja Europske unije kako bi se poštovala konvencija 162 eh, IEL-a i konvencija o ljudskim pravima. Dakle, pregovori su u dobroj fazi. Također smo posjetili i organizacije za dobro upravljanje u, području ljudskih prava i organizacija autohtonog stanovništva. Dakle, vlasti u Hondurasu trebaju pojačati napore kako bi poboljšali vladavinu prava, društveni razvoj i poštivanje ljudskih prava. I na kraju želim zahvaliti kolegama iz tajništva DVA, Pascalu i Juan Carlosu i također osoblju Europske delegacije na izvrsno obavljenom poslu organizaciji našeg posjeta. Hvala. Hvala Lola. Gospodina e, gospodine Carlos, hoćete uzeti riječ? E, samo nekoliko minuta. Hvala lijepa. Kao prvo moram čestitati Loli. Ne samo zbog e, izvrsnog izvješća koja je podnijela, nego i zbog načina kako je vodila misiju. Honduras je vrlo teška zemlja. Imamo vrlo velikih poteškoća u pristupu i velike probleme, međutim ima i mnogo i inteligentnih ljudi. To su ljudi koji imaju e, visoki IQ. Dakle, moje primjedbe neće dodati ništa ovom izvješću. Nemam ništa za dodati. Imam samo neke opće i manje opće primjedbe koje bi vam mogle biti korisne. Korupcija i nekažnjavanje su glavni problem tamo. I u svjetlu toga Evropska unija e, zaista pomaže e, Hondurasu, ali mora to i pratiti. Drugi najveći e, primatelj u Južnoj Americi je Bolivija i treba provoditi veći nadzor i kontrolu nisam siguran je li se resursi zaista raspoređuju na pravi način. Dakle, volja da se pomaže autohtonom stanovništvu je nešto što treba izravno činiti, a ne putem nekog korumpiranog vladinog tijela. Dakle, to smo iskusili sa šumarskom industrijom gdje je cijela zajednica uključena u jedan e, ugovor za proizvodnju drva, a radi se o izrabljivanju i komercijalizaciji svih nus proizvoda iz te proizvodnje. To je zapravo bio pozitivan primjer. To je zapravo izuzetan primjer dobrog upravljanja. Međutim, to se ne događa e, u cijelom teritoriju. U tekstilnom sektoru, koji je važan izvor prihoda u Hondurasu, ono što sam čuo i što me šokiralo, iako sam liječnik e, koji ima puno iskustva, da ljudi rade isti pokret e, možda 60 tisuća puta dnevno. Usprkos tomu počnu raditi u, e, od 18 godina i sa 30 godina više uopće nisu sposobni raditi. I druga stvar koja je izuzetno važna je da mnogo male djece E, radi u tekstilnom sektoru što je protivno međunarodnom pravu. A to stvara mnoge negativne posljedice za njihov rast i razvoj. Kad sam razgovarala sa predstavnikom industrije e, vezano za e, E, zdravlje na radu, s obzirom su znali nešto o tomu, oni su anonimno rekli da oni dobivaju gripu, prehlade, upale uha. Barem su nam rekli da žene imaju menstruaciju. Kad smo razgovarali s predstavnicima radnika, oni nam nisu e, objasnili stvari u e, smislu liječnika, nego su nam rekli da oni imaju neke e, plućne bolesti. I uglavnom respiratorne bolesti zbog toga što udišu određena, određena vlakna. Kada bi ljudi prijavljivali te stvari, onda možete zamisliti koliko su e, zapravo stvari loše. Ako više uložimo obrazovanje tamo, jer ljudi koji imaju više znanja ne mogu postati nečiji instrumenti. Recimo, zajednica koju smo mi posjetili je bila izuzetan primjer. E, postoji nedostatak jednog univerzalnog e, zdravstvenog sustava. Možda postoji jedan liječnik koji može pružiti određene usluge, međutim neke područja uopće nisu obuhvaćena. Postoje neki liječnici e, koji su dobili stipendije kao studenti, ali moraju onda ostati u istom području pet godina. To su tehnike koji je primjenjivao Commonwealth, Jedinene kraljevine. A e, mi smo rođeni kao e, britanski subjekti, a kasnije smo tek e, možda postali krci. Čas, želiš li uzeti riječ? Ne? Kratko. De Ne, evo, imao sam zadovoljstvo biti tu tijekom tog posjeta, no Lola i prethodni govornici su rekli kakva je situacija. Dakle, meni je jako dobro što, drago što je do toga došlo i što smo uspjeli sve ovo saznati od vas. Hvala. Dobro, sada imamo tri govornika, svako ima tri minute. Prvo EAS, DEFKO, a onda veleposlanik Hondurasa. Kao prvo Europska služba za vanjsko djelovanje. Izvolite dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Neću dugo govoriti jer smo zahvalni ovom izvješću koje je e, proizvelo e, odbor, koje je proizvelo e, odbor DEFKO. Također zahvaljujemo na pripremama za misiju i pozitivnu suradnju koju smo imali tijekom misije. Želim samo podsjetiti na jednu poruku koja se pojavljuje u izvješću da borba protiv siromaštva i poštovanje ljudskih prava su e, temeljni, temelji e, razvojne suradnje u Hondurasu i to je temelj naših djelovanja u Hondurasu i u drugim zemljama. To se može primijeniti, kao što ste rekli, kada se promiču i poštuju ljudska prava, e, spomenuli ste Bertu Kasere, to e, pratimo vrlo blisko, pratimo i suđenje, e, pomažemo raseljenim, isto tako radnu šumarstvu koji se odvija u bliskoj suradnji sa vladom i sa civilnim društvom. U čitanju izvješća nadamo se da će zastupnici Europskog parlamenta sudjelovati kako bi svjedočili našem radu. Na kraju želim naglasiti e, važnost e, ovog e, sporazuma koji je spomenut i koji će uskoro biti sklopljen s Hondurasom. To je mogućnost da kažemo da se ne radi o trgovinskom sporazumu, nego o instrumentu promicanja dobrog gospodaranja koji će omogućiti da Honduras bude stavi na prvo mjesto važna pitanja kao što su E, zakon o prethodnom obavješćenom e, odlučivanju. To je nešto na čemu radimo e, u suradnji sa sa vladinim tijelima i civilnim društvom. nadamo se da će taj VPR, odnosno taj sporazum, poneć, pomoći da se napravi napredak u ovom važnom pitanju za Honduras. Komisija, DG Defko. Da, mi bismo željeli pozdraviti ovo izvješće. Izvješće spominje naravno da je sveukupna situacija u zemlji nešto što se poboljšalo i da je razvojna suradnja odigrala jako važnu ulogu u tomu. Drago nam je da to čitamo u ovom izvješću. Naravno da još uvijek postoje izazovi slažemo se i da ovo nije vrijeme da se opustimo, moramo e, stalno ulagati napore u svim sektorima u kojima smo uključeni u toj zemlji, a ne govorim samo o tri interventna sektora iz višegodišnjem indikativnog e, programa, sigurnost, vladavina prava i slično, nego i horizontalna ljudska prava, borba protiv korupcije i tako dalje. Imamo solidnu pripremu od početka ovog e, suradničkog okvira, od početka 2013. u ova tri interventna sektora, ali isto tako sagledavamo ova horizontalna pitanja kao što su Euroact program koji je nedavno započeo. E, on e, se bavi isključivo borbom protiv korupcije. I konačno, Slažemo se i s mišljenjem koje je izraženo u mišljenju o važnosti e, političkog dijaloga i reformi u javnom sektoru. I dalje ćemo raditi u tom smislu. I kao što je spomenuto, potpora, e, instrument za potporu proračunu je također važan. E, politički dijalog je sastavni dio toga i mi podupiremo reforme u mnogim aspektima, kao i razvoj politika, kao što je u području zapošljavanja. Hvala. A sada žao mi je što nemamo puno vremena, ali veleposlanik e, Hondurasa Roberto Choa ima riječ dvije minuta. Kasnije nam možete u pisanom obliku dati više informacija. Hvala gospodine predsjedatelju. E, dragi e, predstavnici odbora. Želio bih izraziti svoju zahvalnost e, interesu ovog odbora e, i e, članici Loli Sanchez na interesu koje je pokazala za Honduras. Želim vam zahvaliti na tome. Mi ne dijelimo sve vaše političke evaluacije, ali mislimo da su one političke konstruktivne. Pokazuju poštovanje odnosa i komunikacije između Europske unije i Hondurasa. Honduras je otvorena zemlja za sve koji žele doći, kao što je rekla gospođa Lola Sanchez. Izvješće je u stvari ne za nacionalne tijela, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje je započelo unutarnji postupak kako bi analiziralo i odgovorilo na sva pitanja koja su spomenuta u izvješću i na sve, na sve važne primjedbe u tom izvješću. S obzirom na važnost ovog predmeta, vlada Hondurasa će e, također podijeliti svoje primjedbe o tome. Moram stati ovdje i reći nešto o konstruktivnim aktivnostima jer sam i sam iz Hondurasa i predstavljam svoju državu. E, važno je da je opisana situacija koja postoji e, već nekoliko godina u ovoj zemlji, ali postoji i smanjenje stope ubojstava. Sve to je vezano uz razvojnu suradnju Europske unije Želim reći da se poboljšao i društveni kontekst zbog rada ekonomskog i socijalnog odbora koji ukućuje suradnju sa programima Europske unije. Mi slavimo priznanje sporazuma vezanih za e, dobrovoljno pristupanje koje je potpisano u Hondurasu. Održan je okrugli stol sa svim zajednicama i to će dovesti do potpisivanja tog sporazuma. Postoji nekoliko pozitivnih stvari koje vidimo u ovom izvješću. Ovaj sporazum koji sam spomenuo je pozitivan slučaj suradnje za razvoj i dobro gospodarenje. Još jedna stvar koju želim spomenuti je da je otpor DEVE e, gledao na ovaj sporazum kao na naš duh suradnje i pokazuje da je suradnja moguća i da koristi svima. Imam još 30 sekundu. Suradnja između Europske unije i Hondurasa je sve zadovolj, više zadovoljavajuća i to je primijećeno u posljednjoj evaluaciji ovog teksta. Postoje još mnogi izazovi. Vjerojatno ćemo još uvijek raditi na njima zajedno sa Europskom unijom. A kasnije ćemo spomenuti i još neka pitanja koja trebaju biti spomenuta. Postoje mnogi izazovi, međutim nemam posebno vremena e, reći koji su to izazovi, nego ću podijeliti svoje mišljenje sa odborom u pisanom obliku. Zahvaljujem e, zastupnicima na njihovom posjetu. Slažemo se s nekim od vaših primjedbi, ne slažemo se s nekim drugima, međutim radit ćemo zajedno u izgradnji bolje budućnosti vrlo učinkoviti istup. Lola, želiš li kratko nešto reći? Ne. Dobro, hvala lijepa. Dakle, zaključili smo ovu točku dnevnog reda i Linda preuzima. Evo, ostaću ovdje jer imamo još samo 10 minuta prije nego što u 5 sati idemo glasovati za Saharovu nagradu. Imamo dva pitanja. E, mislim da ovdje jedna osoba nije ovdje još uvijek imamo vremena na sljedećem sastanku, pa možda bi taj to pitanje mogli preuzeti na e, sljedećem sastanku, ona nije ovdje. Dakle, to, to, s tim pitanjem ćemo se pozabaviti na sljedećem e, sastanku. Marija, imaš e, pitanje za e, DAC odbor OECD-a. Na sastanku prije ljeta smo razgovarali o tome kako je Europska unija postigla to stajalište za pregovore vezano za, za DAC dakle za odbor za razvojnu pomoć. Imamo sastanak DAKA 30. 31. listopada e, na visokoj razini e, odbora za razvojnu pomoć, pa ćemo čuti koje je stajalište komisije vezano za taj sastanak. Radi se o Nikoleti Merlo. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Hvala što ste pozvali e, naš e, povjerenstvo, komisiju da e, predstavi dnevni red 31. sastanka DAKA koji će se održati u Parizu 31. listopada. Imaćemo dva glavna cilja za ovo, ovaj sastanak na visokoj razini. Prvi je donijeti novi mandat za odbor za razvojnu pomoć. To je u skladu s promjenama međunarodnog okvira, posebno e, programa za 2030. i e, program djelovanja za Adisa Bebe. A drugo, da završimo proces koji je započeo 2012. a to je modernizacije odbora za razvojnu pomoć kako bi on bio e, bolji za našu razvojnu suradnju. Dakle, morat ćemo donijeti četiri odluke. Prvo je donošenje revidiranog mandata DAKA i nove strateške vizije. To je zapravo razvoj, a ne revolucija e, DAKA. Dakle, jasno je da je glavni e, prioritet e, postavljanje standarda, promicanje učenja, razvijanje međunarodne suradnje, a mandat je e, usmjeren na viziju vezanu za šest stvari. Prvo je modelizirane financije, učenje, inovacije, utjecanje, procjenjivanje, i biti učinkovit u, na unutarnjem planu. Druga odluka vezana je za prihvaćanje e, prihvatljivosti e, službene e, razvojne pomoći. Dakle, radi se o završavanju onog procesa koji je započeo 2012. i to je važan trenutak je bila 2014. godina kada je došlo do sporazumu o ekvivalentnim mjerama za zajmove za obitelji. Sada je pitanje da pokušamo e, imati sličan pristup e, za zajmove i, za, i, jamstva za privatni sektor. Dakle, imamo prijedlog i glavni dio tog prijedloga je prijelaz iz jednog e, cash flow pristupa do grand equivalent pristupa. Dakle, to je prva odluka koju ćemo donijeti. Drugo je e, odobravanje e, određenih načela o zajedničkom financiranju. Vidjeli smo u Addis Abebi u našem programu da moramo osigurati da privatni sektor pridonosi e, ciljevima održivog razvoja i da je važno da imamo određene instrumente koji pokreću financiranje privatnog sektora i produktivnih ulaganja Dakle, spajanje nepovratnih sredstava i zajmova je jako bitno u ovom kontekstu, a i mjerodavno je i u provedbi Europskog konsensusa za razvoj. Dakle, e, Dakov postupak je vrlo uključiv, različiti dionici sudjeluju i kako će se to kombinirano financiranje provoditi. Tu se naglašava i važnost da to bude u skladu sa e, načelom učinkovitosti kako bismo imali mjerljive rezultate, moramo imati kriterije dodatnosti i važnost da e, se bavimo sa e, neuspjehom tržišta, ali bez stvaranja narušavanja tržišta. Četvrta točka je donošenje pojašnjenja statističkom izvješćivanju e, vezano za troškove izbjeglica. Nije bilo izmjena u e, prihvatljivosti aktivnosti, dakle definicija kodeksa ostaje ista, dakle ista je od 78. godine. Međutim, ono što smo učinili, mi smo revidirali način izvještavanja država članica DAKA kako bismo osigurali dosljednost i e, usporedivost rezultata. To je jedan od rezultata ove radne skupine, što će isto tako biti predstavljeno na, na sastanku na visokoj razini DAKA. Još uvijek se provode razgovori unutar daka međutim i s komisijom. Komisija je e, trenutno e, završava svoje stajalište zajedno sa svojim glavnim upravama i imamo neformalnu razmjenu i sa državama članicama na tehničkoj razini. Dakle, to su glavne odluke koje će biti donesene. Hvala lijepa. Marija, imaš li nekih dodatnih pitanja? Možda samo jedno. Jeste li se konzultirali i sa civilnim društvom? savjetovanje s civilnim društvom. Jesmo, e, mi smo se e, savjetovali tijekom ovog procesa i unutar DAKA. Recimo radna skupina o financiranju je takva da je civilno društvo e, to koje sudjeluje u tome. Savjetovali smo se s civilnim društvom za e, svaki od ovih procesa pojedinačno. Znači da, civilno društvo je informirano i dio je tog procesa. Hvala lijepa. Još jedna stvar. Možda bi bilo korisno vidjeti dnevni red e, tih sastanaka kako bismo znali što će se događati na tim sastancima. To bi bilo korisno u budućnosti i možda pročitati ono što će se dogoditi nakon toga. Ne znam koliko su javne te stvari ali trebali bi biti obavješteni onome što se događa u ECD-u i popis e, datuma kada će se održati ti sastanci u budućnosti. Da, to je nešto što možemo učiniti dugoročno, međutim za ovaj sastanak možemo naravno podijeliti dnevni red koji se još uvijek izrađuje, a postoje i nekakvi e, radni dokumenti koje možemo s vama podijeliti, ali oni nisu javni. Hvala, hvala lijepa na ovome. Još imamo jedno pitanje, gospođe Sađentini vezano za e, sukobe, rješavanje sukoba. Mislim da nećemo o tome razgovarati s obzirom da je pet sati, ona nije ovdje. Moramo ići na odluku za Saharovu nagradu, pa ne možemo o tom pitanju razgovarati dok ona nije ovdje. Neki predlažu da je to važno pitanje, možda ćemo o tome razgovarati na sljedećem sastanku, još uvijek će biti E, vrijeme e, da e, razgovaramo o tome na sljedećem sastanku i da odlučujemo na, u procesu Kimberly. Ispričavamo se što ste došli i čekali. Osamnaesta točka je razna. Niko mi nije ništa javio da želi razno. Dakle, sljedeći sastanci 20. studenog u 3 sata i 21. studenog u 9 i posebno saslušanje sa nacionalnim parlamentima. Sada krećemo na 2Q2 e, glasovanje za Saharovu nagradu. E, hvala vam lijepa. E, zahvaljujem i prevoditeljima. Čak smo dve minute uranili.